To se sad prenosi. 31 za, protiv suzdržani usvaja se. 32 za, protiv suzdržani usvaja se. 33 za, protiv suzdržani odbija se. 34 za, protiv suzdržani usvoja se. 35 za, protiv suzdržani usvaja se. 36 za, protiv suzdržani odbija se. 37 za,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 protiv suzdržani usvaja se, 44 za, protiv suzdržani usvaja se, 45 za, protiv suzdržani odbija se, 46 za, protiv suzdržani odbija se, 47 za, protiv suzdržani odbija se, 48 za, protiv suzdržani odbija se, provjeriti ali to, ovdje kod epp p-a piše minus. EPP je minus. Velika stranka. 48. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ću.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 protiv, mogu li mi socijalisti pomoći da između dva IPP-ovca odlučimo? Odbija se. Čeka. Onda provjerit ćemo. 56, dakle. Od uvijek sam znao da je gospodin Zajos e, Lovski pod istim krovom sa socijalistima. Zaključujem. Odbija se sa 15 prema 28. 57 za, protiv suzdržani usvaja se, 58 za, protiv suzdržani odbija se. sada 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1. 159 je ono bilo. Kompromis 1. E, usvaja se i zatim idemo na 63 e, za protiv e, usvaja se, 64 za protiv odbija se, 65 za protiv suzdržani odbija se. Slaž... Može li džambaski biti jedan blok do kraja? Zahvaljujem vam na prijateljstvu. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv suzdržani odbija se 71 za protiv suzdržani odbija se 72 za protiv suzdržani odbija se 73 za protiv suzdržani odbija se 74 za protiv suzdržani odbija se 75 za protiv suzdržani odbija se 76 za protiv suzdržani odbija se 77 za protiv suzdržani, usvaja se. A vi ste bili protiv, gospođo Lezing. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada dolazimo do 89 um, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv suzdržani usvaja se 91 za protiv 91 za protiv odbija se i tako dolazimo do zaključnog glasovanja elektroničkog otvoren glasovanje Zaključujem glasovanje. Mm, glasovanje je završilo uspješno za izvjestitelja. Zumindest hat er keine, 41 äh, äh, glasova za, dakle. I sada dolazimo do izvješća Kukan. Dakle, nacrt e, mišljenja. Kukan, e, želite li nešto reći? Ne želite? Onda idemo na glasovanje. 7 za, protiv suzdržani usvaja se, 27 za, protiv suzdržani Now better, you me Ja me sad bolje čujete? Nema, nije bilo prijevoda na engleski. Sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 e, za, protiv, suzdržani, odbija se 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 31 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 32 za. Neki amandmani su Kukanovi, gospodina Kukana, neki su eh,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 Dakle, glasamo od 36. E, do 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanim? Odbija se. Sada dolazimo do amandmana broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se 46. Za? Protiv? Suzdržani? usvoja se devet za, protiv, suzdržani, usvese, se. 10 za, protiv, suzdržani, sve se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanaest. Za. Protiv. Suzdržani. sve se dva. Za protiv, suzdržani, usvaja se 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se 12 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja ako prihvaćate. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se 4 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se 14 E, zapravo prelazimo na 15 e, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada točka 5, e, odnosno man 5, ko je za 5, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 13 za, protiv, što sam je rekao, da li sam krivo rekao? Aha, 13, 17, a blizu smo. Tu smo negdje. 17. Protiv. Suzdržani. Za. Nisam to i pitao. To sam na kraju pitao. Dakle, odbija se. 18 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada drugi dio ovog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 19 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 20 za. Protiv? suzdržani, sve se 21 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjeravamo amandman 21. Zatvaram glasovanje. Ne. 16 prama 30. Dakle, odbija se 22 za, protiv, suzdržani, opet moramo provjeriti. Mislim da se odbija. 23 za, protiv. Sada smo upravo glasovali za 22. Koji je rezultat? Dakle, provjeravamo amandman 22. Sada ćemo to provjeriti jer e, želimo imati točan rezultat. Zatvaramo glasovanje. Dakle, 24 za, 22 protiv, usvaja se. A sada 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 se ne razmatra elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje.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 Dakle, 39 za, 7 protiv, 1 suzdržan. E... Austausch mit komisar Han über Imamo sad raspravu sa pojenikom Hanom o tom portfelju, osobito u odnosu na istočno susjedstvo. Ne želim sada komentirati sve sad o zemljama koje mi je ovdje napisao, jer e, sad, budući da je gospodin Han tu između nas i večere, najbolje da on uzme riječ. Hvala vam e, predsjedavajući. Evo, to je bilo jasno. Ja isto neću prolaziti sad zemlju po zemlju, no ako dopustite, ja bih na početku rekao nekoliko riječi o Turskoj nakon što visoka predstavnica i ja smo u petak prošli tjedan e, bili tamo i u posjeti i konačno nakon e, tih svih napetosti koje su postali između Europe i Turske e, i koji su prošli u relativno harmoničnom okruženju mi ćemo sutra imati priliku detaljno o tome porazgovarati na plenarnoj. Još uvijek imamo prilično nejasnu situaciju. Svi smo bili u šoku, kolege i prijatelji u Turskoj, možda i više nego mi, ali sveukupno je e, taj napad na tursku demokraciju e, neočekivan. E, naravno, to je odmah osuđeno, no to ništa ne mijenja na stvari. A uzroci razlika koje imamo od strane Europske unije, to je nešto što moramo uzeti u obzir. Turska je zemlja kandidatkinja i tu moramo primjenjivati visoke standarde, a kod e, pripreme tog puća i kod e, progona e, osumnjičenika koji su znači osumnjičeni za sudjelovanje u puću su zapravo očekivani standardi, treba poštivati očekivane standarde, standarde koje mi očekujemo u smislu pravednosti kaznog progona i tako dalje. E, to je mm, sad već knap e, knap dva mjeseca. E, no, imamo i šefa vlade. Moramo se držati tih standarda, znači do pravila pravne države Imamo i vrlo intenzivnu razmjenu sa susjedima, znači sa Vijećem Europe. Vijeće Europe ovdje vrlo intenzivno slijedi i prati ta pitanja, to pitanje. Imamo i ponudu da kao promatrači ovog procesa se usredotočimo na to Turska još nije odgovorila na tu našu ponudu. Sigurno će biti potrebno sljedećih dana i tjedana intenzivno pratiti što se tamo događa i to će sve imati svo utjecaja na odgovarajuće poglavlje u izvješću o napretku koje ćemo vjerojatno predstaviti početkom e, studenog. E, s druge strane tih događaja e, imamo široku suradnju sa Turskom u okviru migracija. Ovdje mogu reći da su stvari zapravo e, bez obzira na događaje od 15. i 16. 6. idu s ovim putem. Provedba se, znači provedba se odbija, odvija i e, u Europskoj zajednici i od stupanja na snagu 8. travnja je drastično došlo do smanjenja, no s druge strane mi želimo postići normalizaciju odnosa što se tiče sredstava za podršku Turskoj i radi financijskog olakšanja njihovih e, troškova. E, vi znate da u ugovoru 2016. i 2017. treba staviti na raspolaganje do 3 milijarde eura. To je jedan od razloga zašto iz e, turskog stajališta je došlo do e, do produljenja u stavljanju sredstava na raspolaganje jer mi s naše strane moramo e, razjasniti kako se ta sredstva troše. Mi ovdje u prvoj liniji radimo sa međunarodnim, prije svega UN-ovim organizacijama, sa e, Food Program, UNICEF-om, ali isto tako i sa Turskim ministarstvom obrazovanja. Težišta financijske podrške koji uglavnom e, idu na izbjegličke kampove, ali ako je to moguće i izvan e, tih kampova, znači e, uglavnom za mm, namirnice, za školsku opremu, tamo ima do 900 tisuća sirijske djece u kojoj su u školskoj dobi, pa ide dio i za e, zdravstvenu zaštitu i kao posljedica mojih e, posjeta tamo odlučili smo uložiti i u jezičnu edukaciju odraslih, ne samo djece i mladih jer brojni ti sirijski izbjeglice žele ostati u regiji. Neki govore o 50%, dok onih drugih 50% se želi vratiti što je prije moguće. Dakle, pored jezičnih kvalifikacija imat ćemo i sredstva za mikrokredite kako bismo e, osigurali moguće osamostaljivanje. Osim toga, spremni smo staviti sredstva na raspolaganje za, one, za ona sela i gradove koji su pogođeni izbjegličkom krizom u kojoj je stanovništvo značajno poraslo zahvaljujući priljevu izbjeglica. To nije uvijek e, u svim mjestima slučaj, ali granično mjesto Kilis primjerice tamo se udvostručio e, broj stanovnika i E, tu možemo i kod infrastrukture osigurati podršku, no isto tako e, stvari e, ovise naravno o tome koliko je uopće moguće pomoći mi smo tu oko 2,2 milijarde, milijarde već uložili, odnosno e, pridružili određenim programima, odnosno projektima. Od tih 2,2 milijarde mi do sad smo isplatili oko odnosno ne isplatili, ali utvrdili pomoć ugovora 700 tisuća, a E, e, ne, ne 700 milijuna, a 180 milijuna je i isplaćeno. E, dakle, što se tiče tih isplate i korištenja tih sredstava ulazimo u normalizaciju. Što se tiče liberalizacije viznog režima, ovdje, a i drugdje imamo one slavne benchmarke, znači mjerila koji se još uvijek uglavnom provode. Velika tema pritom je modifikacija e, zakonodavstva za suzbijanje terorizma u Turskoj i to se u, e, u aktualnom kontekstu u kojem Turska nakon puća se nalazi u, u stanju nužde. tu ne postoji vremenski pritisak, ali ipak to mjerilo mora biti ispunjeno na način da komisija e, može dati pozitivno izvješće. Ja računam s time da e, u zadnjih dva mjeseca e, će to biti pod određenim uvjetima moguće, a onda E, je moguće da e, ako bude pozitivno izvješće da e, da će to biti učinjeno. Imamo tih 72 mjerila. Osim toga što se tiče energetskog gospodarstva imamo pozitivne odnose što se tiče isto tako e, unapređenja Carinske unije. Krajem godine komisija će završiti internu ocjenu kako bi mogla ponuditi odgovarajući pregovarački mandat. Znači manje više stvari tu idu dalje, ali dimenzija pravne države nam svima ovdje u parlamentu predstavlja, e, izaziva zabrinutost i svi ti događaji oko puča da ne služe tome da se stvari produljuju dalje i odlažu jer e, imamo tu i uhićenja, zadržavanje novinara i tu postoje velike zabrinutosti i dvojbe koje predstavnici našeg doma ovdje u javnosti, ali i e, kod posjeta u Turskoj E, je bilo dakle riječi o tome. Ja osobno smatram da je načelno pozitivno da je Turska da se Turska jače angažira po pitanju Sirije, ali tu moramo vidjeti kako će taj, taj angažman izgledati jer na kraju svega za Siriju kao i kod svakog oružanog sukoba funkcionira naravno samo E, političko rješenje, a ne e, vojno rješenje i to političko rješenje treba postići. Što se tiče zadnjih vijesti, ja sam tu umjereni optimist što se tiče predržavanja e, prestanka, odnosno prestanka oružanih sukoba u Siriji. Ja mogu sada naravno i dati izvješće o popojedinim zemljama. Sa budućim estonskim predsjedništvom smo razgovarali jer u ljeti 2017. načelno e, imat ćemo e, summit istočnih susjeda iz, toga, iz tog razloga što će Estonija u prvom dijelu godine imati predsjedanje i stoga e, je zgodno da Estonija i preuzme e, tu funkciju domaćina, no koliko ja znam to još uvijek nije konačna odluka. Hoće li to biti u Estoniji ili u Briselu? E, ne zna se, mjesto je, odnosno lokacija su još uvijek otvoreni E, imali smo i raspravu sa ministrom vanjskih poslova u Bratislavi koji je predložio isto stajalište kao i ja ovdje da pokušamo da taj summit koji se odvija svake dvije godine da više nema karakter e, samita već e, više sastanka E, gdje nekako e, vidimo što je do sada odrađeno jer summit nekako uvijek izaziva određena očekivanja, a mi ne možemo stalno producirati e, novinske naslove. Imali su CFTE, imali smo liberalizaciju viznog režima, to je sve provedeno, a sada se radi o tome da trebamo stvari provoditi. Sa drugim istočnim susjedima mi u različitoj mjeri e, i imamo namjere e, doći do snažnije suradnje, a i to je sada u fazi e, provedbe. Iz tog razloga je važno da se koncentriramo na ta e, četiri glavna poglavlja jer u pravilnu smo utvrdili da mobilnost, jačanje institucija, a i E, dobrog upravljanja, mobilnost znači i takozvani people to people kontakt, e, gospodarski razvoj i međupovezanost, interconnectivity, znači među istočnih susjeda i Europske unije. Prije ljeta imali smo i sjednicu europskih ministara transporta sa ministrima transporta istočnih susjeda i jedan od konkretnih rezultata bilo je širenje transeuropske transportne mreže prema istočnim susjedima i to na području cesta i željeznica. I to je jako važan korak e, prema naprijed koji sada treba provesti a isto se odnosi i na ribarenje i na neka druga područja. Također je došlo do e, proširenja proračuna za Erasmus, tako da i mladi ljudi imaju mogućnost e, doći u Europu na studije i gledano na taj način na području mladih osoba postoje E, drugi programi u okviru obzora 2020 e, i nekih drugih programa i cilj je tu da se kroz što veći mogući broj pristupa e, ojačaju odnosi sa Europskom unijom i tu je substanca upravo ono što i mi želimo. Znači imamo gospodarski razvoj u regiji koji želimo e, osnažiti i e, pobrinuti se za stabilnost. Ako mi dopustite, ja ću skratiti, na jugu bih rado spomenuo da se stvari sa Tunisom jako dobro razvijaju. Mi ćemo za nekoliko dana imati komunikaciju, uh, odlučit ćemo o komunikaciji o Tunisu. Uh, tu, će, tu je praktički proračun uz, udvostručen uh, kako bi se podržao daljnji razvoj Tunisa. No i ovdje Tunis mora osigurati svoj doprinos i ja sam zadovoljan što one kriza vlasti iz proljeća i ljeta je došlo do svog pozitivnog kraja, pa da je sada uspostavljena vlada koja ima većinu u parlamentu i koji e, naravno se se mogu sada više osredotočiti na politički posao i na reforme. U Libiji nismo naravno tamo gdje bi željeli biti, vidimo određene tendencije laganog stabiliziranja. Ja ću u listopadu putovati u Egipat jer tamo na pregovorima e, sa, e, sa partnerskim prioritetima dobro idemo dalje. Mi što se tiče pregovora e, sa Libijom imamo takozvane komp Pact Agreements koji su u fazi ocjene. Imamo dva sporazuma koja u značajnoj mjeri pridonose tome da se tim zemljama pomogne sa izbjegličkim problemima u toj regiji, a imamo i rasprave sa Palestinom e, oko upotrebe sredstava, održivosti i različitih projekata koje tamo e, provodimo. E, primjerice postrojenje za odsoljavanje morske vode i ovdje e, treba provoditi te projekte budući da u Gazi nema e, pitke vode i svi možete zamisliti što to znači za slobodu i stabilnost u regiji. Istočno partnerstvo, Zapadni Balkan, ovdje isto smatram e, da je bilo pozitivnih razvoja događaja. Ovdje kao i drugim regijama želim zapravo zahvaliti članovima parlamenta, zastupnicima parlamenta na e, angažmanu u odnosu na te zemlje. U Albaniji je pomoglo e, provesti odnosno odlučiti o jednoj sveobuhvatnoj reformi pravosuđa i e, naravno sada je potrebno doista e, provesti e, tu reformu koja, o kojoj je odlučeno i mi ćemo to iskoristiti kao mjerilo za daljnju ocjenu te zemlje. A i u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji također se dogodilo čudo da, bez većeg e, angažmana e, su se političke stranke dogovorile oko novog termina za izbore u prosincu, a usprkos tome ne smijemo izgubiti iz vida da ovdje e, treba proširiti reformske prioritete. Ovo nije isprika i reći izbori su kraj te rasprave, a političko oživljavanje te zemlje ne potrebno je provesti sveobuhvatnije reforme e, kod što se Kosova tiče e, tamo je bilo određenog napretka no isto tako je jako važno da dijalog sa Srbijom ponovno e, se pokrene i tu i jednu i drugu stranu treba pozvati da da svoj doprinos tome, nakon više mjeseci e, ovo je doista pozitivan signal i Kosovo je izabralo novog predsjednika e, i e, tu, tu računamo na stabilizaciju, za nekoliko tjedana će i u Crnoj Gori biti izbori, pa čak i u Bosni i Hercegovini postoji određeni napredak koji moramo priznati i nadam se da će to stvoriti određeni momentum. I na kraju krajeva e, zadovoljan sam da su izbori u Hrvatskoj završili i nadam se da će također dati određeni doprinos tome da tu krhku klimu u regiji možemo stabilizirati i ovom prilikom e, šaljem, e, odnosno prenosim pozdrave vaše kolege Plenkovića koji me nazvao na mom putu ovamo. E, on se raduje što će imati priliku ponovo vas vidjeti i u e, sljedećim tjednima vjerojatno će postati predsjednik vlade, o tome još treba pregovarati. U svakom slučaju ovaj, proces napreduje, imamo pozitivne ishode, ne možemo e, zajamčiti nema možemo zajamčiti da će e, ljudi u regiji e, ostvariti sve ciljeve, ali možemo se tome nadati. U nedjelju su se održali izbori i e, u određenim područjima nije bilo dovoljno demokracije. Međutim, e, e, mi pozdravljamo neke dobre promjene, kao na primjer u Gruziji su izbori nadolazeći klima je relativno mirna u Gruziji, nadamo se da će tako mi ostati. Malo smo zabrinuti, ali mm, nadamo se da će sve ispasti u redu. Hvala vam lijepo, povjereniče. Hvala vam na ovoj prezentaciji, ja imam e, brojna pitanja za vas. Međutim, e, mislim da će sada nas e, na Pustiti veliki broj e, zastupnika i zato bih sada želio objaviti neka priopćenja treba će neko vrijeme prije nego što budu donesene konačne odluke. i Jedno pitanje koje želim postaviti odmah vezano uz izbjeglice e, iz Egipta i Libije. Govorimo o stotinu tisuća ljudi koji idu e, prema Italiji iz Libije. Ove mogućnosti postoje kako bi e, ljudi bili spriječeni da se ukrcaju na e, e, ove, strašne brodove koji ih voze prema Europi. Spomenuli ste i Egipat. Male luke u istočnom Egiptu su u velike uključene u ovaj proces. Naša kolega Bleda ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam, povjereniče Han, za vašu vrlo obsežnu detaljnu prezentaciju. Imam jedan kratak komentar vezan uz Tursku. osuđujemo udar, a međutim razvoj događaja nakon udara je nas jako zabrinuo posebice vezano uz ono uz definiciju terorizma jer to je ono što je blokiralo sporazum o liberalizaciji vize e, da se on ostvari jer zapravo u Turskoj su teroristi definirani kao e, oponente. to je velik problem i e, mislim da u ovom trenutku smo suočeni sa ozbiljnom političkom krizom u Turskoj. Moramo to prepoznati, moramo biti svjesni toga Možemo reći ako ne, se ne odobri sporazum o liberalizaciji viza, e, tada e, će se pitanje migranata riješiti, ali moramo detaljnije pobliže pogledati pitanje u Bjelarusu. Situacija je zabrinjavajuća. E, činjenica da je izabrano deset članova iste stranke ukazuje na to da imamo pluralizam, umjesto pluralizma diktaturu. Također postoji i ova e, samoproglašena vlast koja je e, objavila određene stvari vezano za referendum koji je već bio održan u prošlosti i mislim da e, također moramo pogledati situaciju u Bosni i taj referendum. Hvala. Good. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjereniče, mislim da je izvrsno da ste vi Federica Mogherini e, zaposjetili Ankaru prošli tjedan i jako je važno i politički dijalog, on je vrlo potreban jer mi se ne slažemo uvijek, kao što znate, po svim pitanjima zadovoljstvo mi je e, što ćemo sutra imati detaljniju e, obsežnu raspravu na plenarnoj sjednici. Nekoliko pitanja o Turskoj. Možete li nam e, nešto reći? Izvješće komisije o liberalizaciji viza će uskoro biti objavljeno. Za kada je ono planiralo i postoje li konkretni sporazumi koji se tiču uloge Vijeća Europe kada se radi o podršci, odnosno nadzoru? E, u isto vrijeme kada ste vi bili tamo u Turskoj, mi smo svjedočili e, uhićenju 40 tisuća profesora koji su e, navodno bili povezani s PKK-om, a 28 gradonačelnika na jugu i istoku zemlje također bilo srgnuto s vlasti. Mi imamo dojam da je E, ovo stanje prošireno je na druge probleme, ali molim vas da vi pojasnite vaše viđenje toga. Zadnje posljednje koje se pitanje koje se tiče sporazuma između Europske unije i Turske, jedno od naših obećanja kao Europske unije, e, osim e, financiranja, poglavlja i tako dalje, je bilo premještanje Sirijaca u Europu na, u velikoj mjeri prošlih šest mjeseci. Tisuću ljudi E, je premješteno iz Turske u Europu. E, da li ćemo vidjeti ikakvo poboljšanje e, koje se tiče te situacije u nadolazećim tjednima? Hvala lijepo. <laughs> You might guess. Mr. Commissioner. <clears throat> Gospodine povjereniče, hvala vam na vašoj prezentaciji. Zapravo Istočno partnerstvo kao platforma za program suradnje je nešto što je promjenilo mnoge zemlje, imamo vrlo dobre primjere, e, naravno dubina i brzina transformacije promjenu u tim zemljama e, bi se trebalo poboljšati e, da dođemo do onih ishoda, rezultata koje očekujemo. Međutim, zemlje su predugo ostale u vrlo kompliciranoj situaciji, stoga moramo biti strpljeni. Međutim, što učiniti s onim zemljama koje e, nisu e, uključene na način na koji smo očekivali u sporazumu o istočnom partnerstvu. Dvije te zemlje su i zemlje istočne Europe u, koje su, u kojima su se upravo dogodili odvili izbori gdje se preliminalna procjena nije e, e, nije bila, nije dakle dosegla standardne OECD-a, kao što smo vidjeli nije bilo adekvatnih rezultata u Bjelarusu i neki e, rezultati se moraju očekivati, ali oni nisu postignuti. Što možemo očekivati u vezi s ovim zemljama? Kada govorimo o programu istočnog partnerstva koji zapravo donosi vrlo konkretne, vrlo dobre rezultate za neke zemlje. Mi tu moramo biti vrlo konkretni e, oko stvari o kojima smo se dogovorili s njima, a to je sve za dobrobit tih zemalja. U svakom slučaju e, bih evo odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući povjereniče. Ja imam nekoliko pitanja vezano uz istočno partnerstvo. A to je, su sljedeća pitanja. Smatram da je e, najurgentnije pitanje u ovom trenutku e, pitanje e, liberalizacije viza za Gruziju i Ukrajinu. Sigurna sam da ste vrlo dobro informirani da je parlamentarni proces išao svojim tokom i se dakle približavamo trenutku kada e, će komisija završiti svojim poslom i onda će sve doći na odluke na plenarne. Ali e, što je s što je sa rezervacijama, da li su se one temelje na nekim stvarnim činjenicama ili je tu samo se radi o strahu državne političke klime, na primjer u Njemačkoj. I što e, je sa klauzulama o očuvanju zaštite, što mi predlažete, što mislite da će se dogoditi s tim klauzulama. Druga stvar, pitanje Bjelarusa. Mislim da je prerano da kažemo da je čaša pola puna, dakle da mogu reći da ako u svakom slučaju ako je jedan ili dva člana opozicije izabrano u parlament, mislim da je to dobar korak naprijed i moramo ohrabriti Bjelarus da provodi dalje reforme. No, mislim da će izbori biti zapravo pravo mjerilo e, koje će se pokazati nakon predsjedničkih izbora. Treća stvar, vi znate da e, će parlamentarno izaslanstvo nakon e, dugo vremena putovati sljedeći tjedan u Azerbajdžan i znate da 25. ili 26. 9. će se održati ustavni amandman. Da li vi već znate e, što je komisija rekla o ovom referendumu? Hvala, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και εσά που είχατε την καλοσύνη να έρθετε σήμερα εδώ και να ενημερώσετε για Hvala vam lijepa povjereniče što ste došli ovdje danas na sastanak s nama i što ste nam pružili sve informacije vezane uz sva e, pitanja vezane uz vanjsku politiku. Ja bih e, želio dotaknuti pitanja Turske ako mi dopustite. E, vi ste imali priliku, e, ako ste imali priliku pratiti naše sastanke, možete vidjeti da već govorimo o pitanju Turske već neko vrijeme. E, Turska već dugo vremena nije demokratska država, a nakon e, državnog udara sada imaju izliku da zapravo se riješe svih svojih političkih oponenata. Prije udara. Mi smo možda bili svjesni nekog napretka, mislili smo da se postiže neki e, napredak i da Turska obavlja svoje, ispunjava svoje obaveze prema Europskoj uniji, ali što sada? Da li ćemo vjerovati da će Turska e, zapravo e, poštivati vladavinu prava, transparentnost, zaštitu ljudskih prava? To bi bilo izvrsno, ali to su zaista previsoka očekivanja. Vjerojatno previsoka. E, I zapravo ono što trenutno možemo zaključiti je da ako nastavimo istim e, na isti način nikada nećemo postići sporazum s Turskom. ne želim duljiti, no želio bih reći da e, Turska zaista nije jako učinkovita što se tiče pitanja migracije, izbjeglica. Već deset godina. Turska zapravo ima problem e, na Cipru. Da li možemo se uopće nadati poboljšanju? Ne razumijem kako možemo postići, dostići političko rješenje e, s jednom od zemalja koja je zapravo sa podvojnom e, okupacijom. Hvala vam lijepa. Prvo bih e, željela nešto reći o ishodima izbora u Bjelarusu. Ja sam tamo već bila četiri puta i dobro poznam tu zemlju. E, imam trajne kontakte sa demokratskim organizacijama i opozicijom u Bjelarusu. Stvarno mislim da dva člana, odnosno članice opozicije koji su izabrani su premali korak naprijed. Mislim da za sve što je Europska unija učinila i e, za sve poruke koje smo prenijeli njima, to nije dovoljno. Mi moramo zaista ozbiljno promisliti kako nastaviti dalje s našim dijalogom. Dijalog je možda jaka riječ, ali možda s našom pomoći ka demokratskom društvu u Bjelarusu. Također podupirem sljedeće, a to je sastanak na vrhu istočnog partnerstva jer događaj na jugu Europe, migracijska kriza, e, sve to su vrlo važne stvari za Europu. I 2017. nam je potreban taj sastanak istočnog partnerstva. Gospodine povjereniče, vi pokrivate prostor koji je veći od same Europe i, i, mislim da je problem da je, nemamo nedovoljno analize, odnosno podataka što se događa na tom prostoru izvan Europe. Čini mi se da improviziramo naše političke odluke od zemlje do zemlje. A neki temeljni pristup zemljama istočnog e, partnerstva se zapravo izgubio putem. Moramo se koncentrirati na neke temeljne stvari koje se tiču razvoja demokracije, demokratskih institucija, instrumenata e, demokracije. Također smatram da imamo tu nedovoljno, e, da ne analiziramo dovoljno situaciju. Ako želimo imati ikakvu ulogu u ovom području, nama je potrebna e, pouzdana analiza E, situaciju u zemljama s kojima e, imamo kontakt. Još jedno konkretno pitanje. Vi ste jedan od rijetkih političara kao i naš predsjedavajući koji su bili u Turskoj, ali nema dovoljno kontakata nakon puča, nakon udara. Zapravo nismo još uvijek razumeli sasvim što se događalo tamo i e, što je to značilo za nas. Posebice u pogledu činjenice da e, Erdogan e, zapravo istjeruje guleniste posvuda. E tu se stvara pritisak na naše vlade. E, morat ćemo poduzeti više jače mjere, da razumijemo, da se shvatimo Tursku i da shvatimo što Turska uistinu očekuje od Europske unije. You were very generous to me this time. Thank you very much. Hvala vam lijepa na danom vremenu. I don't hear what you say, Chair. Um, ich uh, wollte, Herr Kommissar, ja sam se želio uh, pozvati na vaše uvodne napomene o Turskoj. Uh, vi ste rekli da su svi u početku osudili taj državni udar, taj puč. No, opet mora se reći da je uh, solidarnost onih koji su protiv puča bila manjkava jer um, dosta je političara bilo u u Turskoj. Bio je tu britanski ministar vanjskih poslova, a drugi niko nije bio u Turskoj. Mislim da je to bila greška. Jako je dobro da ste vi išli tamo, kao što ste i rekli, ali mi ne smijemo e, olako shvatiti ovaj naš propust. Druga stvar, želio sam pitati i mislim da to niste spomenuli, kako vi ocjenjujete ophođenje sa HDP-om, eh, znači sa oporbenom strankom koju turska vlada nije pozvala da sudjeluje u određenim zajedničkim aktivnostima. Kako ocjenjujete opasnost eskalacije? I na kraju vi ste govorili o širenju transeuropske mreže na istočne susjede da li se time i odnos i pravna stečevina, recimo pravila raspisivanja natječaja i tako dalje, da li se primjenjuje na te proširene projekte? Hvala. Vielen Dank, Herr Hvala. E, povjereniče, vi ste bili prošli tjedan i u Srbiji i sudjelovali ste tamo na jednom događaju, na konferenciji. Da li je premijer srpske vlade kako stoji u sljedećim godinama što se tiče e, provedbe reformi u poglavljima 23 i 24 i kako gledate na hrvatsko-srpske odnose nakon izbora 11. rujna. E, ovo ljeto je se čula negativna retorička spirala između te dvije zemlje i tu se nadam da neće biti u dogledno vrijeme više tih izbornih kampanja koji će ciljati na nacionalističke tendencije. Zahvaljujem povjereniče i ja imam pitanja o Turskoj i dva pitanja o balkanskim državama. Postavlja se pitanje što će se sada dogoditi u vijeću i kako ćemo dalje s Turskoj. U Austriji je tu široka rasprava o tome. od toga da se potpuno prekinuti odnosi. Vi ste tu za otvaranje poglavlja, a kako gledate sa strane komisije e, kako će to sve završiti? ja e, ne mislim da je prekidanje razgovora i e, pregovora pametno, e, no ne znam može li to voditi do daljnjih pregovora o pristupu u danoj situaciji. Kad ste bili u Turskoj, da li samo se sastate s ljudima iza ADP-a i e, sastojati, li se i sa ljudima iz medija, primjerice onima koji su e, prisiljeni na zatvor ili tako nešto. E, što se tiče Balkana, ne Kosovo, ali Albanija, veliki energetski projekti, izgradnja hidroelektrana, na toj jednoj velikoj rijeci u Albaniji, kako komisija gleda na to da na te natječaje koje se ne odvijaju prema europskim kriterijima. Možete li se to uopće odvijati prema europskim kriterijama i na zadnjem mjestu Bosna, Republika Srpska je 27. E, rujna treba provesti referendum i nacionalni praznik e, je nakon e, proglašenja neovisnosti Karadžića naravno to nema smisla, no koje je vaše očekivanje u, odnosu na to, jer to su te nacionalističke snage koje to e, jača umjesto da se stvara zajednička Bosna. Thank you very much. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, imam jedno pitanje. Nadovezao bih se zapravo na gospodina Mekelestera. Svi zabrinuto pratimo političku situaciju između Hrvatske i Srbije. Ta situacija nije u potpunosti mirna, pozitivna niti konstruktivna u najmanju ruku. Vi ste rekli da cijenite položaj Srbije i za Srbiju bi najbolji odgovor E, bio zapravo da nemaju nikakvu reakciju. Slažem se s vama, no to nije lako. Nova vlada nakon izbora pozitivnije nastrojena, ali ja u tom, po tom pitanju nisam previše optimističan. Možete li to kratko prokomentirati? Hvala lijepa vam. Hvala lijepa. Imam jedno kratko pitanje i odnosi se na Egipat. Situacija s ljudskim pravima je naprosto katastrofalna imali smo šest smagnu, smaknuća i to zbog kaznenih dijela koja nisu mogla uopće biti počinjena jer su ljudi koji su optuženi za njih u to vrijeme već bili u zatvoru i tamo su i mučeni na smrt. Prvo pitanje, je li situacija ostala ista? Nedavno nisam čuo nikakve nove informacije. Drugo, kako je komisija reagirala na to? Hvala. Hvala vam. Dakle, prvo ću reći nešto o Turskoj. Što se tiče Turske i njezine strane priče, moramo zapravo dobro razmisliti o o tome koliko golenistički pokret e, podriva zapravo cijelu državu. Jedan primjer je obrazovanje. Isto tako, očito je da je zemlja uspjela za dlaku izbjeći državni udar, međutim imamo i dalje problem. Postoje izuzetno snažne emocije vezane uz to pitanje. Ljudi su izbjegli najgoru moguću situaciju i to, kao što sam rekao, za dlaku. I naravno tu su visoki dužnosnici čiji su životi bili ugroženi. Mislim da ćete se svi složiti sa mnom u tome, oko toga koliko je teško zapravo procijeniti koja bi bila primjerena reakcija. U, u odnosu na ovaj pokušaj državnog udara i do koje mjere se može iskoristiti izvanredno stanje kao svojevrsna krinka pod kojom se obavljaju druge aktivnosti. To je bilo prvo što sam htio reći. Druga stvar odnosi se na izvješće o liberalizaciji viznog režima. Nikakav datum nije vezan u samo izvješće, sve ovisi o tome kada će Turska e, donijeti rezultate, a to ne mogu predvidjeti. Tusk je već o tome govorio e, na marginama sastanka G20 i mi smo prihvatili da Turska jednostavno sama mora pronaći rješenje. Zatim je tu i vijeće Europe. Ono bi isto tako moglo biti korisno mjesto gdje možemo promotriti ovaj problem, ali ne želim da bude nesporazuma. Komisija nije delegirala taj problem vijeću Europe. To ne bi bilo primjereno. Međutim, postoje brojna područja pri kojima se ljudi oslanjaju na stručnost Vijeća Europe pogotovo kad je riječ o političkoj procjeni. Tada moramo sami preuzeti odgovornost. Isto tako čuli smo da su neki od vas e, posjetili tu zemlju. Ja se gotovo uvijek susrećem s predstavnicima civilnog društva i političkih stranaka. Susreo sam se s predstavnicima nacionalne konzervativne stranke i predstavnicima stranke HDP. I posjetio sam također i AKP, ali bili smo poprilično oprezni kako ništa ne bi pošlo po krivu. Vjerujem da smo svojim turskim partnerima jasno dali do znanja kako bi bilo primjereno ojačati HDP u smislu iznalaženja političkog rješenja. HDP se distancirao od PKK i jasno dao do znanja da odbacuje svaki oblik nasilja. To je s njihove strane bila jedna jasna izjava. HDP je isto tako dao izjavu o nasilju protiv civila. Međutim, to nije bila izjava kako bismo mi prihvatili, jer po nama nasilje je uvijek nasilje, i ono se ne može sagledati ni na koji drugi način, niti relativizirati. Dakle, tu bi trebalo pojasniti stvari. Unatoč tome, vidim da je HDP stranka koja je jedna od prvih koje nude konkretno političko rješenje, međutim tu su nam potrebna dodatna pojašnjenja kako ne bi došlo do nikakvih nesporazuma. Kada je riječ o vizama, Tu smo razgovarali o Ukrajini, Gruziji, Kosovu, Turskoj i svi su oni važni zapravo za tu priču. Imamo jasnu objektivnu metodologiju, postavili smo mjerila zajedno s partnerima uz pristanak vijeća. Jednom kada ti standardi, ta mjerila budu poštovani, onda je, će zapravo biti pitanje naše vjerodostojnosti. Međutim, što se nas tiče, morat ćemo jamčiti tu liberalizaciju viznog režima, ako ti uvjeti budu ispunjeni. Europski, Europska unija iskoristit će takozvanu meku moć i jedno od ključnih oružja u našem arsenalu je upravo vjerodostojnost i igranje po pravilima. Dakle, moramo igrati po vlastitim pravilima. Budemo li zajednički postavili i odredili ta pravila, onda se može pretpostaviti da će svi djelovati u skladu s njima. Dakle, kada se radi o produljenju takozvane zaštitne klauzule, vidim da se svi slažu oko sadržaja, međutim vodi se rasprava između parlamenta i vijeća. hoće li biti riječ o delegiranom ili provedbenom aktu. I vas bih e, zamolio da date sve od sebe kako biste to pitanje riješili što brže moguće. Na taj način bi zemlje na koje se to odnose napokon mogli uživati u liberalizaciji viznog režima. Koliko ja vidim, ne postoje nikakva neslaganja u pogledu sadržaja, već e, se zapravo radi o pregovoru između institucija. Mislim da Ukrajina i Gruzija trebaju primiti pravi politički signal i da im treba jasno dati do znanja kako mi igramo po svojim pravilima. E, da budem iskren, nisam u potpunosti zadovoljan e, sa trenutačnom situacijom. I mislim da je vrijeme da Bjelarus poduzme određene korake. Mi smo pokazali sa svoje strane određenu dobru volju i Europska investicijska banka također bi se mogla uključiti u tu priču što za nas ima posljedice. Postavilo se pitanje da li mi možda improviziramo u ovoj situaciji. Ponekad je to istina, ponekad treba improvizirati kada se nažemo pred jednom nepredvidivom situacijom. imamo zajednički stave, želimo imati stabilnost u svojem susjedstvu. Međutim, kada je riječ o primjeni metoda, to ponekad zahtjeva fleksibilnost i improvizaciju. Međutim, krajnji cilj je uvijek jednak, a to je stabilnost. Stabilnost se može postići jedino ako budemo promicali gospodarski razvoj, gospodarstvo, vladavinu prava, u tim zemljama. Nije nam uvijek lako pružiti podršku civilnom društvu u tim zemljama. Uvijek mogu nastati problemi sa stranim institucijama koje pružaju financijsku podršku. To ponekad može postati ne samo teško, već i nemoguće. I od, tu sam temu potaknuo i u našim pregovorima Netko je postavio pitanje o Egiptu. To je također jedno aktualno pitanje, ne mogu vam pružiti sada konkretne detalje. Međutim, mi smo vodili rasprave. I pitanje vladavine prava ljudskih prava jest važan dio rasprave i važan dio naših prioriteta i zato smo to željeli uključiti u raspravu. Možda još nešto kratko o Zapadnom Balkanu. Nažalost, iz eh, motrišta e, mira imamo u Srbiji predsjedničke izbore, a nažalost moram reći da retorika potencijalnih kandidata je sve, e, ima sve, a ne pomirbeni karakter. Znači, to neće baš biti jednostavno nekima od nas je uspjelo mm, nekako staviti poklopac na to da provokacije iz e, Hrvatske u svezi sa predizbornom kampanjom nisu izazvali očekivane reakcije Srbije no to će sada biti dosta teško, a nadam se da opet e, ta predizborna kampanja u Srbiji neće izazvati reakciju u Hrvatskoj. Ja jesam prilično optimističan čovjek, ali e, da u odnosu na to mi je optimizam ograničen. Moramo očito učiniti sve što je moguće kako bismo u prvom kvartalu imali sastanak šefova vlada Zapadnog Balkana gdje bih ja pozvao rado i novog hrvatskog premijera i bitno je da porazgovaramo i o ovim pitanjima jačanja populizma, nacionalizma u regiji jer te stvari su stvari koje treba rješavati na najvišoj razini. I ovdje e, ćemo morati e, sveobuhvatno raspravljati o tome, o svim tim mogućnostima i sada je vrijeme o tome sveobuhvatno razgovarati. Što se Bosne tiče, ja sam tamo dosta razgovarao s Vučićem, a on je utjecao i na Dodiga. Ako ste čuli ove posljednje izjave prošli tjedan, nadam se da ovdje u smislu neke nagodbe, u smislu E, izjave najvišeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nema e, povoda da se korigira ta presuda, ali da se Republici Srpskoj da mogućnost da ne održi referendum. U odnosu na to, nadam se da postoji razvojna perspektiva koja ide u tom pravcu a što se tiče Lunačeka, tu u Albaniji ne mogu ništa reći. U principu mi radimo na čitavom Balkanu na e, master planu e, jer korištenje novih energija, znači vode, e, nije, voda nije dovoljno iskorištena uz iznimku Albanije i to ne samo da utječe na klimu, nego to ima i značajnu političku perspektivu. Jedan od ranijih eh, povjerenika za energetiku rekao da bi zapadni Balkan što se energije tiče mogao biti neovisan ako bi iskoristio sve potencijale hidroenergije. I to ima značajnu političku dimenziju, iz tog motrišta ne bismo eh, smjeli te stvari zanemariti. ćemo još više mogućnosti raspravljati o svim mogućim stvarima, no ostaću na tome jer ne želim e, stajati još dulje između vas i e, večere. A nisi odgovorio na moje pitanje, a oprosti Libija. Pa općenito govoreći možemo utvrditi kako e, govorimo o polupraznoj ili polupunoj čaši, da broj izbjeglica preko zapadnog sredozemlja nije se smanjio, ali se nije niti povećao u odnosu na prethodne godine. To je poluzadovoljavajući rezultat, poluzadovoljavajuć zato što e, zabrinutost da će se nakon krize rute Zapadnog Balkana e, doći do pomicanja na zapadno sredozemlje, to da do sada se nije pokazalo da će se to dogoditi. Znači ono što se u Libiji događa i to pored drugih stvari e, oni su definitivno pouzdani partneri za razgovor s kojima možemo e, i zaključivati dogovore a to je obhođenje ophođenje sa izbjeglicama znači naš cilj bi bio E, provoditi te razgovore. Što se Egipta tiče, tu bih upozorio da je iluzija vjerovati u to i tu buditi neka očekivanja da tu možemo sanirati sve novcem. Ne, tu ćemo se samo dati ucjenjivati. Mi naprosto kao Europa ne možemo kupiti prijatelje po cijelom svijetu. Mi trebamo partnere, mi trebamo problem rješavati e, od korijena. To ne možemo učiniti od danas do sutra. No, e, što se inicijative tiče, odnosno varijante Junckerovog fonda za međunarodno područje, uglavnom za Afriku i kako bismo tamo e, na održiv način podržali gospodarstvo i kako bi polagano nastalo stanje koje će spriječiti migracijske pritiske, e pa to je jedini izvedivi način jer mi e, trajno nećemo moći odvratiti ljude od dolaska u Europu ni na koji drugi način. Jedino ako stvorimo gospodarske e, uvjete koje će ih odvratiti od toga da odlaze iz svojih zemalja. A to definitivno nije laka zadaća, osobito u svijetlu demografskog razvoja u Africi, ali to je put kojim moramo ići. Za to je međutim potrebna politička stabilnost i u Sjevernoj Africi i na tome moramo raditi. Srčno hvala. Gospodine povjereniče, ja bih imao možda predlog e, kako e, bi e, pratili referendum u Republici Srpskoj. Mi smo obojca nekako zapravo sudjelovali već u izborima koji se na kraju nisu dogodili, pa možda da se uključimo i u to. U svakom slučaju, zahvaljujem na ovoj e, e, iscrpnoj raspravi i želio bih ukazati na to da sljedećeg četvrtka već u 8 sati imamo sjednicu odbora Da, gospodine Gala, nažalost je to istina i radujem se što ću vas opet vidjeti tada. S doručkom. E, bio je jednom jedan predsjednik jednog e, u, u američkom e, zastupničkom domu Kike Lagarsa, metar 55 visok, koji je uveo doručke u odboru i to doista sejk, Bloody meri i doručak u osam slijedova. Na, na, na kraju je to bilo zabranjeno, ali bili su to doista dobri doručci. Hvala vam.